Colleagues, please be seated. Dragi kolege, počinjemo javno saslušanje zajedno sa odborom za građanske slobode, pravosuđe unutarnje poslove, a tema saslušanja je provedba klauzule solidarnosti. Molim predsjednika odbora Libe gospodina Molavesa da kaže nekoliko uvodnih riječi. Hvala, dragi kolege. Ispričavam se što je odbor Libe zakasnio na ovo jajno saslušanje. Imali smo glasovanje i zbog toga smo kasnili. Drage kolege, Želim se zahvaliti i pod odboru SEDE i u moje osobno ime na pozivu na ovo javno saslušanje. E, želim vas sve pozdraviti koji ste došli saslušati temu provedba klauzule solidarnosti jer je to tema koja zanima oba ova odbora. E, mi zajedno organiziramo odbore sa drugim odborima. Jutro smo imali također e, sastanak sa odborom e, sa jednim drugim odborom vezano uz e, protok informacija i zaštitu osobnih podataka. A teme sa kojima se bavimo u parlamentu su sve više teme koje se dotiču različitih područja. Tema kojom ćemo se baviti danas je bitna, ali isto tako je i relativno nepoznata klauzula solidarnosti je tema na koju sam ja naišao zbog toga što smo mi članovi odbora LIBE i znamo o čemu se govori, ali vjerujemo da mnogi građani nevladine organizacije i drugi ne znaju o čemu se radi. Zapravo klauzula solidarnosti je uvedena u članku 222 ugovora EU uniji i omogućuje državama članicama da zajedno djeluju u slučaju ne katastrofe terorističkih napada ili veće nesreće i smatramo da je ovo zbog toga veoma bitna tema. Članak 222. Lisabonskog ugovora ima dugu povijest i u to vrijeme kada je usvojen se smatrao E, zaista veoma naprednim. Omogućio je upravljanje krizama državama članicama, naročito onim krizama koje su širokih razmjera, koje veoma često imaju posljedice i van granica jedne države članice, te je tu bilo nužno uvesti klauzulu solidarnosti kako bi druge države članice mogle pružiti pomoć toj državi članici. E, prošle godine u šestom mjesecu nakon dugih rasprava rasprava i pregovora vijeće je usvojilo odluku o provedbi e, klauzule solidarnosti. Drage kolege, mi ćemo danas sagledati e, cijelo ovo područje, odnosno cijeli ovaj period u okviru kojeg je mog mogla se primjenjivati klauzula solidarnosti od prošle godine, dakle iz šestog mjeseca, zahvaljujući odluci vijeća i na koji način Europska unija na razini unije odgovara na određene prednje. Za sada je ovo klauzula koja postoji samo na papiru. Koliko ja znam, niti jedna država članica nije zatražila aktiviranje klauzule solidarnosti, ali o tome ćemo više čuti od naših govornika i mislim da je ovo prilika govoriti o tome na koji način se klauzula solidarnosti može koristiti i na druge načine u Europskoj uniji, kao na primjer kroz koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije. Drage kolege, postoje i druga pitanja koja bismo ovdje mogli spomenuti, ali budući da kasnimo, e, neću to učiniti. Veliko mi je zadovoljstvo što ovdje sa nama imamo uvažene govornike koji će održati određena izlaganja i bez danje kašnjenja zaključit ću ovo uvodno izlaganje i predajem riječ su Ani koja, je, koja predsjedava odborom za sigurnost i obranu. Ana, izvolite. Zahvaljujem. Hvala na ovim uvodnim riječima. Neću oduzimati previše vremena. Mislim da bi mogla ponoviti sve ovo što je rekao moj kolega i zapravo smatram da je klauzula solidarnosti prilično nepoznata klauzula godinu dana nakon usvajanja odluke vijeća o pri provedbi klauzule solidarnosti postoji jednostavno nerazumijevanje ove klauzule i e, nerazumijevanje e, mogućnosti korištenja ove klauzule na području sigurnosti. Stoga bi bilo dobro da naši e, uvodničari kažu nešto o tome i da nam možda objasne uz pomoć tabela razlike između postojećih e, klauzula. E, sada ću predstaviti uvodničare. Najprije gospodin Uldis Mikuc koji predsjedava skupinom prijatelja predsjedništva i koji će nam govoriti o određenim aranžmanima vezano uz e, rješavanje, integrirano rješavanje e, kriza, odnosno integriranim aranžmanima za politički odgovor na krize. Zatim, druga osoba sa moje lijeve strane je gospodin Hans Das iz komisije, iz glavne uprave EPA. Ko, dakle za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, a tu imamo još dva stručnjaka sa nama. Imamo tu gospodina Nijensa Brakea koji predstavlja centar za analizu i obještvenu politiku i e, gospodin Roderick Parkes iz Švedskog instituta za međunarodne poslove. Bez daljeg odlaganja predajem riječ gospodinu Mikucu, a nakon njega će govoriti ostali uvodničari. Gospodine Mikuc, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo zastupnici. Veliko zadovoljstvo mi je imati priliku govoriti pred vama o ovoj značajnoj temi. Ako sam dobro shvatio, imam prevod s mog maternog jezika, ali ću ipak nastaviti govoriti na engleskom jeziku kako bi razumijevanje bilo što bolje. Dakle, nastavljam na engleskom jeziku. Neću sada e, opširno opisivati sadržaj članka 222. koji govori o klauzuli solidarnosti, niti o e, odluci vijeća kojom se provedi ova klauzula. Danas bih htio se usredotočiti na to na koji način je usvojena ta odluka vijeća i što je motiviralo vijeće da donese takvu odluku. Mislim da bi bilo dobro usredotočiti se na ova pitanja s obzirom na to da već danas postoje određene situacije u kojima bi se mogla aktivirati klauzula solidarnosti koja zahtjeva od svih naših institucija zajedničku suradnju. Dakle, klauzula solidarnosti je klauzula koja zahtjeva solidarnost između država članica i institucija ukoliko jedna od država članica bude predmetom terorističkog napada ili određene e, katastrofe E, elementarne nepogode velikih razmjera. U tom slučaju se može desiti da e, predmetna država članica nema dovoljno kapaciteta na raspolaganju da se suočava sa posljedicama takve katastrofe. Klauzula solidarnosti ne zamjenjuje niti, jedan drugi instrument Europske unije, već jača sve druge instrumente na taj način što ih objedinjuje Moram se vratiti korak unazad i reći vam u nekoliko rečenica na koji način smo došli na ideju klauzule solidarnosti. Odluka o klauzuli solidarnosti je bila odluka koju nije bilo lako donijeti. Članak 222. nije najjasniji članak e, ugovora i tu postoji određen broj pitanja koji je zahtijevao jasnu analizu, uključujući i analizu pravne službe. Također, budući da se radi o članku koji se tiče više segmenata i e, politika i instrumenata, bilo je nužno primijeniti multisektorski pristup. Zbog toga je osnovana skupina prijatelja predsjedništva kojom ja trenutno predsjedavam i ta skupina prijatelja predsjedništva je dala preporuke ovog zajedničkog predloga za provedbu klauzule solidarnosti. Nakon godinu i pol zajedničkih sastanaka finalizirali smo predlog nakon kojeg je vijeće usvojilo odluku jednoglasno dakle od strane država članica. Također želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim Europskom parlamentu na doprinosu 2012. godine vezano uz klauzulu solidarnosti i možda ste primijetili da je e, vijeće zajedno sa Europskim parlamentom došlo do zajedničkih zaključaka. Države članice su se složile sa tim, dakle uzela solidarnosti treba se koristiti samo u e, ekstremnim slučajevima nakon što su iscrpljeni svi drugi raspoloživi instrumenti. Također smo se složili da e, klauzula solidarnosti se mora primjenjivati u slučaju krize koja je multisektorska i koja traži političku koordinaciju. Zbog toga su i provedbeni aranžmani takvi da trebaju odluku e, nadzornog odbora o pokretanju klauzule solidarnosti i utvrđivanju uloga europskih institucija i službi. Kada smo radili na ovim aranžmanima, htjeli smo imati e, dosljedan, integrirani i učinkovit sustav koji će biti funkcionirajući u praksi. Na koji način smo to onda postigli? Najprije smo sasvim jasno rekli da Vijeće komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje moraju biti e, na neki način jednoglasni kako bismo izbjegli e, pristup u kojem bismo dijelili e, sve segmente koji se tiču ove klauzule. zbog toga je već veoma rano vijeće počelo sudjelovati u izradi E, ovih odredbi, uzimajući u obzir odgovornosti komisije i e, visoke predstavnice. Što to znači u praksi? To znači da kao i za svaki drugi instrument za upravljanje krizama, e, najprije će oni obaviti svoj posao, a da ne moraju čekati odluku vijeća. Tu želim napomenuti da će se vijeće usredotočiti na politički odgovor, odnosno na one aspekte koji u kojima vijeće može dati dodatnu vrijednost. Što se tiče e, operativnog tijela, e, e, kada se radi o odgovoru na krizu, države članice će dobiti pomoć Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije i siguran sam da će kolege koji će govoriti nakon mene reći nešto više i o radu tog centra. I posljednje, ali ništa manje važno, vezano uz IPCR, odnosno E, integrirani e, aranžman za politički odgovor na krize. To je mehanizam vijeća koji je prilično nov, koji omogućuje e, brzo reagiranje na političke krize i to ide ruku uz ruku sa pokretanjem klauzule solidarnosti. Dragi kolege, sve ovo što sam sada rekao vam se može činiti možda previše teoretski. Mogu vam reći na koji način bi to moglo funkcionirati u praksi ako bi se pozvali na klauzulu solidarnosti. Recimo da je došlo do određene krize koja može imati znatne posljedice na jednu državu članicu i to u više sektora. To može se raditi o, na primjer, erupciji vulkana, na primjer, kao što je to bio slučaj na Islandu i e, može također doći do više terorističkih napada. Država članica koja je pogođena ovakvom krizom mora prva odgovoriti na to, ali tu mora postojati na europskoj razini određena e, razina solidarnosti kao što je to već e, pokazano kroz mobilizaciju sustava za civilnu zaštitu i tako dalje. A ako ta država članica ima na raspolaganju sredstva sredstva za koja se pokaže da su nedovoljna, u tom slučaju eh, šef eh, vlade ili predsjednik može zatražiti pokretanje klauzule solidarnosti. Dakle, ta osoba će pozvati eh, onu osobu koja predsjedava vijećem u tom trenutku i zatražiti podržati pokretanje klauzule solidarnosti, naravno kroz pisanu komunikaciju koja će se poslati i predsjedniku e, komisije i zatražit će se također pomoć od Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije. Ukoliko e, se e, pokrene klauzula solidarnosti, u tom slučaju se oslanjamo na odluku vijeća. Ako to ako već mehanizam za upravljanje krizama nije uključen, on se mora uključiti eh, putem eh, e-maila ili SMS-a, dakle se informiraju sve zainteresirane strane, države članice, Europska komisija i eh, drugi. Tu se počne razmenjivati počinju informacije između Europske komisije država članica koristeći posebnu platformu e, za razmenu informacija kojom upravlja vijeće, radi se o platformi IPCR. Zatim, e, ta država članica bi nazvala predsjednika Europskog vijeća i parlamenta kako bi ih e, informirala o zahtjevu za pokretanjem klauzule solidarnosti. Zatim, na primjer, naši posebni predstavnici bi također mogli biti uključeni kako bi e, mogli dati prijedloge o tome kako pokrenuti klauzulu solidarnosti, dati konkretne primjere, kabinet predsjednika Europskog vijeća kao i relevantni zainteresirane strane bi sve bile pozvane e, da se izjasne. U slučaju terorističkog napada u tom slučaju bi sudjelovala i protuteroristička služba Europske unije. E, cilj predsjedništva je da bude u situaciji u kojoj ima sve relevantne informacije kako bi mogla, e, mogao odlučiti e, što učiniti nakon sastanka Korepera i vijeća. Veoma brzo se ti sastanci dakle mogu sazvati samo u nekoliko sati, može se sazvati i e, sastanak e, vijeća ministara za samo jedan dan ili dva, ali to znači da se ništa neće desiti do tada. Zapravo komisija i visoki predstavnik e, mogu poduzeti sve relevantne mjere u okviru njihovih nadležnosti koje su pobrojane u odluci vijeća. Također sve službe pokušavaju pripremiti takozvane zajedničke integrirane izvještaj o situaciji kako bi nam dali cjelokupnu sliku situacije. Takva izvješća će biti dostupna ili sljedeće jutro e, kako bi svi koji se nalaze na sastanku predsjedništva mogli biti informirani o e, situaciji. Dakle, ovo je e, onda rasprava koja bi služila za stvaranje novih sinergija i bolje e, koordinacije između svih zainteresiranih strana i svih dionika. Na kraju vijeće se sastaje i donosi odluku. Platforma e, IPCR e, djeluje kao kontakt točka za razmjenu informacija i razmjenu izvješća o situaciji na temelju koji se nadzire situacija i utjecaj europskog odgovora. Dakle, to je postupak koji se može ponavljati onoliko puta koliko je to neophodno. Uvaženi zastupnici, u vijeću uz pomoć komisije i službe visoke predstavnice bismo onda donijeli e, odluku o pokretanju klauzule solidarnosti. Vidjeli ste na koji način bi to funkcioniralo. Ne zaboravimo da ovdje govorimo o solidarnosti. E, prema zemlji koja se suočava sa ogromnom e, krizom. U takvim situacijama ne možemo izneveriti očekivanja naših građana i to je razlog zbog kojeg moramo zajemčiti da svi e, radimo zajedno u skladu sa dodijeljenim nadležnostima i odgovornostima i da idemo ka istom cilju. Hvala. Hvala gospodine Mikoc. Dajem riječ gospodinu Dasu. Izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavateljice, dame i gospodo, drage kolege. Hvala što ste me pozvali da budem danas e, s vama u raspravi o ključnoj e, temi, odnosno odgovoru u kriznim u kriznim situacijama. Mi se moramo spremiti, biti spremni, reagirati što je brže moguće. Ja radim u glavnoj upravi za humanitarnu pomoć i civilnu pomoć u komisiji. Dakle, radimo i na civilnoj zaštiti unutar i izvan Europske unije. Dakle, mi smo u nadležnosti mehanizma civilne zaštite koje postoji oko 10-15 godina i pokazao se vrlo uspješnim u koordinaciji odgovora članica Europske unije u kriznim situacijama. Ono što želim ovih nekoliko e, minuta, dakle, e, želim dodati i e, ono što e, komisija smatra u vezi, e, u vezi odgovore na krizne situacije, posebice koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije. Dakle, kao prvo važno je imati na umu i ne zaboraviti da klauzila e, klauzula solidarnosti, odnosno njezina provedba nije, e, nije izrađena e, potpuno sama, e, odvojena, nego zajedno sa čitavim nizom drugih mehanizama pristup od kojih se krenulo u smislu izrade e, klauzule je bila naša želja da gradimo na postojećim instrumentima. Želimo se e, dakle oslanjati na ono što već postoji. Mi također e, u smislu e, provedbe ove klauzule želimo ojačati koordinaciju kako bi bila uspješnija uporaba svih tih instrumenata. Također jasno je rečeno isto tako da neće biti dodatnih proračunskih e, opterećenja u smislu klauzule, e, nema novih struktura, novih tijela, želimo da postojeće strukture surađuju. Dakle, klauzula solidarnosti daje, nam zapravo bolji okvir za zajednički rad, institucionalne uloge i ono što moramo raditi. Čemu služi ta klauzula? Klauzula E, nije namijenjena e, situacijama koje su uobičajene, e, primjerice poplave ili požare. To nisu uobičajene normalne situacije, no to su situacije s kojima nacionalne snage mogu izaći na kraj, snage civilne zaštite. Mi ovdje govorimo o izvanrednim situacijama kada čak kada se i nakon e, uporabe e, nacionalnih snaga ne može izaći na kraj s tom kriznom e, situacijom. Mi smo radili na nekoliko scenarija. Primjerice erupcija Vezu, Vezuva u blizini Napolja ta erupcija se događa svakih tisuće e, godina. Ako se međutim e, sutra dogodi, cijeli napul će biti uništene, a milijuni ljudi će biti raseljeni to će biti e, naravno situacija, to bi bila situacija s kojom ni jedna članica sama za sebe ne bi mogla izaći na kraj. To bi tražilo dodatne resurse i dodatnu pomoć. Potom tu je mogućnost terorist, terorističkog napada ili scenarija sličnog Černobila, dakle neke nuklearne katastrofe i kontaminacije kao i masovnom raseljavanju. Mi govorimo o situacijama unutar Unije, što je neobično važno imati na umu i ne zaboraviti. Dakle, to su e, možda i e, događaji blizu, e, blizu granice Europske unije koje se mogu odraziti na Uniju a po definiciji to su situacije koje će tražiti uključenje svih dionika, dionika iz najrazličitijih sektora tu situaciju ne može voditi samo jedno tijelo, nego to su situacije koje traže horizontalnu suradnju različitih različitih sudionika na svim razinama. Dakle, i naši partneri na međunarodnoj razini bi bili uključeni. Mi bismo isto tako trebali naučiti kako se nositi s društvenim medijima u slučaju takvih situacija. Što ćemo učiniti u sličnoj situaciji? počeli bismo e, s pregledom postojećih e, instrumenata koje možemo e, mobilizirati primjerice civilne zaštite, ali i iz naših kolega iz generalne uprave Sante, zatim uprave Home i tako dalje. Koja je uloga komisije Ulaga komisije je osigurati koordinirano korištenje e, postojećih mehanizama. A velika je vjerojatnost da taj odgovor neće biti dostatan. U tom slučaju komisija ima mandat procijeniti jesu li instrumenti na raspolaganju e, dovoljni i može dati prijedloge za dodatna sredstva i dodatne instrumente. Sve se to, takve odluke, donose zajedno sa visokom predstavnicom. Koje bi to bile dodatne mjere, recimo brza autorizacija, e, možemo e, pomisliti isto tako na dodatno, odnosno na uvođenje amandmana postojećem eh, zakonodavstvu. U slučaju Fukushime u Japanu, Japan su u prvih šest tjedana nakon eh, nesreće morali dopuniti i izmijeniti više od 160 eh, zakona. Dakle, treba učiniti sve kako bi se pripremila pravna strana a pomislite što bi to značilo za Europu na različitim razinama. Europski parlament bi isto morao biti e, uključen, naročito kada je u pitanju zakonodavstvo. Mi bismo svi u tim slučajevima morali raditi zajedno Dakle, centar, Europski centar za odgovor u kriznim situacijama, koordinacijski centar, je e, centar u kojem se prikupljaju i dolaze sve informacije, sve relevantne informacije. To je takozvani krizni centar, ne znam e, jeste li ga posjetili. Ako niste, mogu vas samo pozvati da dođete, da ga posjetite. Vrlo smo otvoreni i transparentni. Možda bismo mogli organizirati e, posjet e, predstavnika oba odbora. To je fascinantan novi centar, vrlo transparentan, ponavljan, otvoren. Nije to neki bunker, već mjesto na kojem se ljudi okupljaju tijekom krizne. To je na neki način otvoren e, uredski prostor, no tu e, to omogućuje ljudima da u krizi lakše razmijenjuju informacije u smislu bolje koordinacije. Taj centar je koordinacijski centar za civilnu zaštitu i za mehanizam e, civilne zaštite kao i platforma za humanitarnu pomoć, a isto tako i platforma za sve e, usluge, sve službe komisije. Dakle, E, nešto što omogućuje horizontalnu potporu. Što se tiče pozivanja na klauzulu solidarnosti, mi bismo bili zapravo kontaktna točka, non-stop kontaktna točka i svi upiti bi e, prolazili upravo kroz njega. Mi bismo, ponavljam, bili upravo takva kontakta točka u smislu solidarnosti. Također, razvijali, razvijali bismo mi integriranu analizu situacije, no to je jedno relativno jednostavan e, postupak. Imam e, desetogodišnjo iskustvo u izvarednim e, situacijama. Dakle, u tim situacijama informacije dolaze izvani, one se procjenjuju, naime neke od njih se pokažu potpuno netočnim. Mnogo je tu različitih i zbunjujućih podataka. Stoga je centar e, za analizu podataka e, pokušaj da se iznađu načini procjene najtočnijih e, podataka i izgradi točna slika stanja na terenu. To je veliki izazov. Zašto? Zato što informacije dolaze iz različitih izvora, različitih organizacija, država članica. Dakle, dakle organizacija s različitih razina vlade. Izazov je okupiti e, sve te informacije i učiniti ih e, svima razumljivim. Mislim da bih se tu mogao e, zaustaviti samo još nešto što moramo učiniti sada. Imamo pred sobom odluku vijeća a nitko se još nije pozvao na nju, no, no to se može izmijeniti sutra, netko se može pozvati već sutra na klauzulu solidarnosti. Dakle, glavna poruka je da se pripremimo, svi se moramo pripremiti i uključiti u sve pripremne aktivnosti, moramo organizirati treninge, vježbe, moramo surađivati na e, izradi standardnih, e, standardnih procedura nisam siguran da su sve države članice izradile e, procedure na nacionalnoj razini koje bi im omogućilo pozivanje klauzule na klauzulu solidarnosti niti kako bi reagirale u slučaju da netko drugi se pozove na tu klauzulu. No, zajedno s vijećem i komisijom moramo raditi na pripremama i možete računati na našu punu potporu. Hvala. Thank you, Mr. Das. Uh, Hvala gospodine Das. Mislim da oba tajništva će razmotriti mogućnost posjete e, vašoj e, upravi EKO. Dakle, za taj e, centar za koordinaciju odgovora u kriznim situacijama. Sada bih zamolila gospodina Nilsa Brakea da nam se obrati. Uvaženi zastupnici, uvaženi gosti, samo par e, riječi o tome što je centar za e, analizu obavještajnih podataka mi moramo izvršiti strateške analize izraditi rješenja za situacije unutar europske unije mi ne obavljamo obradu e, podataka, ne koristimo podatke iz trećih zemalja. Mi radimo za vijeće komisiju i e, države članice kao i za različite dijelove službe za vanjsko djelovanje. Mi radimo na temelju dobrovoljnih doprinosa država članica, mi nemamo ovlasti da sami prikupljamo te podatke naravno ne uzimajući u obzire podatke iz otvorenih e, izvora. Mi ne razmjenjujemo podatke, ponavljamo s trećim e, državama. Kada čitamo e, klauzulu o solidarnosti, postoji neka ograničenja što se naše uloge tiče prema odluci vijeće se odnosi na situacije u okviru Europske unije ili na teritoriju koje su blizu vanjskih granica. Mi smo dio eh, Europske službe za vanjsko djelovanje i dakle postoji jedan dio eh, koji se odnosi na djelovanje u protuterorističkim e, situacijama. Mi izrađujemo e, procjenu, stratešku procjenu. Mi se ne bavimo borbom protiv terorizma, niti prevencijom, niti odgovorom nakon terorističkih e, napada. Mi međutim e, iznosimo procjenu o trendovima, terorističkim trendovima, uglavnom fokusirajući se na islamističke prijetnje Europe, ali ne isključivo na njih. Većina izvještaja odnosi se na strateške prijetnje, no to je isto tako i procjena onoga što se događa u okviru terorističkih napada. Dakle, s jedne strane mi imamo stavak četvrti iz članka 222. Dakle, procjena na razini Europskog vijeća, što se ispominje u odlici vijeća, kada institucije koriste postojeće mehanizme. To stoji u to stavku. Mi iz službe za vanjsko djelovanje doprinosimo e, procjeni prijetnje koju će dati vijeće. Kao drugo, ako se netko e, pozvao na klauzulu solidarnosti, u smislu terorizma mi možemo iznijeti preglede situacije koje može doprinijeti e, donošenju odluke kako u komisiji, tako i u vijeću ili na razini država članica. Dakle, ponavljam, mi se ne bavimo e, pravom i stvarnom borbom protiv terorizma. Samo bih e, zaključio jer mislim da je mnogo bolje razmjenjivati mišljenje. Mi imamo nekoliko ovdje nekoliko, nekoliko materijala koji objašnjavaju našu ulogu. A mi, mi smo vrlo transparentna organizacija, mi smo jedina postojeći centar za prikupanje obavještenih e, e, podataka u okviru Europske unije. Mi okupljamo e, stručnost iz različitih službi i omogućujemo njihov zajednički rad. Kao organizacija mi moramo proizvosti visoku razinu procjene prijetnje a podatke za to dobivamo iz obavještajnih službi, nacionalnih službi, ali i iz otvorenih e, izbora. Kad kad su tu i vojni izbori, e, e, izvori, oprostite, i na temelju toga donosimo integriranu procjenu o prijetnji. Hvala vam. Hvala. Želim vas posjetiti da već imamo neka izlaganja, imali smo neka izlaganja o klauzuli o solidarnosti na sastancima SEDA Hvala predsjedavajuća što ste mi dali riječ. o ispravnosti radi, iako sam ja već e, napravio izlaganje o klauzule solidarnosti u drugačijim formatima, želio bih vam ukazati na e, ulogu Europske službe za djelovanje. E, u čijem sastavu interne, kao što je rekao kolega. Dakle, kozla o solidarnosti se može pokrenuti u slučaju e, kriza koje su prvenstveno unutarnje prirode i pogađaju e, unutar teritorija države, određenu državu, no to uvijek nije jednostavno, dovoljno jednostavno za definirati kao što bismo mi htjeli i tako E, stoga svaki put kad je to potrebno i kad je relevantno, visoka predstavnica i Europska služba djelovanje mogu poduzeti e, adekvatne inicijative i e, nastupati unutar nadležnosti visoke predstavnice. Jednom kad se pokrene klauzula za solidarnost visoka predstavnica će poduzeti sve što je potrebno kako bi identificirala i poduzela adekvatne korake koji mogu najbolje dati svoj doprinos rješavanju krize. To e, može e, biti identificiranje e, vojnih kapaciteta Europske unije, dakle eventualno slanje vojnog osoblja. Na primjer, u slučaju prirodne katastrofe vojni, vojne snage mogu pomoći civilnoj zaštiti posredstvom mehanizma civilne zaštite. Isto tako možemo pomoći u vidu analize, u donošenju odluka na političkoj razini unutar vijeća, Europskog vijeća. Europsko vanjsko djelovanje može staviti e, podatke, obavještajne podatke na raspolaganje koje je skupio i isto tako u okviru misija te zajedničke vanjske sigurnosne, zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Sve to se e, time skoordinira u e, sobi za upravljanje kriznim situacijama. Isto tako želim reći da visoka predstavnica ima pravo na inicijativu za prijedloge u slučaju za posezanjem za vojnih kapacitetima koji idu mimo njihove standardne uporabe u okviru civilne zaštite. Također trebate imati na umu da e, mehanizam za e, klauzulu solidarnosti nema nikakvih e, obrambenih implikacija. Dakle, to znači da u slučaju da ukoliko je potrebno da se poseže za zajedničkom obrambenom i sigurnosnom politikom ili zajedničkom sigurnosnom dakle, CSDP-em imamo odgovarajuće odredbe, ali tu je potrebno imati jedinstven stav. I konačno, i ova klauzula e, ne nanosi nikakvu štetu, klauzula sudravnosti ne nanosi nikakvu štetu, članak 44. stavak 7. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Hvala vam najviše što ste mi pružili mogućnost. Hvala vama gospodin Mihajli, Sada predam riječ gospodinu Parksu iz Švedskog instituta za međunarodne odnose. Najprej hvala. Evo bojim se da ću i ja imati jedno dugački uvodno izlaganje. Moramo se osvrnuti malo na budućnost, pitati gdje je klauzula solidarnosti važna za izazove e, s kojim je suočena Europska unija. Vjerojatno je moja sveobuhvatna e, poruka takva da e, se odnosi na to da se medicina zaštita i prilagođava situaciji, dakle za vrijeme hladnoratovskog razdoblja e, se prilagođavalo nuklearnoj prijetnji, a za vrijeme e, poslije hladnog rata se bavilo prvenstveno interkonektivnošću. Vidjeli smo kasnije da se nastali izraditi odgovor za sve moguće prijetnje umjesto na specifične prijetnje, zatim radi se na terorističkim napadima i rješavanju tih potencijalnih kriza. Ono što imamo u klauzuli solidarnosti jeste mehanizam za civilnu zaštitu koji je dobro prilagođen zapadnoj e, globalizaciji, no pitanje je da li je to na zadovoljavajućoj razini e, kada jako budemo suočeni sa e, neprijateljski raspoloženim e, snagama i tako dalje i tako dalje. Dakle, evo imamo tri velika, velike stvari koje su važne. Matematički, geografski opseg i isto tako automatizam, e, dakle kako, do koje mjere automatizam prihod, priklađen e, ovom e, stanju. Dakle, što se tiče ovog prvog pitanja, tematskog pristupa, mislim da je prvu stvar spomenula predsjedavajuća sama, dakle, odnos e, prema obrani, međusobnoj solidarnosti u slučaju klauzula o zajedničkoj obrani, dakle, isto tako u odredbama stoji da ovo nema nikakvih obrambenih implikacija, no postoje dva članka s klauzula solidarnosti i 42. 42.7 su međutim povezani. Dakle, članak 622. predviđen je kao moderna, e, moderni odgovor teritorijalnim izazovima u vremenima kada teritorijalna odbrana postaje irelevantna Dakle, se radi o katastrofama, katastrofama izazvanim e, ljudskom rukom i e, terorizmom. A evo danas imamo između ostalog i sve učestalije probleme izazvane terorističkim djelovanjem. I s druge strane imamo e, unutar 42.7 e, politički, politički pristup između europejaca, a, oni koji imaju Atlant, pristup, dakle, znači nisu spremni za posezanjem članka 22. Dakle, imamo tu neke razlike između, između ova dva članka i stvari nisu možda potpuno savršeno jasne. Mislim da će se članak 22. E, suočiti s novim izazovima koji nisu bili predviđeni. Dakle, članak 22 nije namijenjen za borbu sa izazovima koje smatram neteritorijalnih, kao što su to migracijski tokovi. Imamo zasebne eh, ugovorne stavke 122, 141, 80 za solidarnost prema zlantima ovaj zadnji i tako dalje, no stvari poput migracije, energije, postaju sve više teritorijalne, imaju sve više teritorijalnu prirodu jer imamo institucionalne mehanizme kao što je Dublinski mehanizam za Aziju jer postoji nedovoljna solidarnost između, odnosno koordiniranost između zemalja, isto tako situacija između sjevera odnosno istoka i juga koji imaju veće probleme teritorijalne prirode Dakle, pitanje opsega, evo, svi su to spomenuli, opseg kao pitanje subsidijarnosti koje koristi za pokretanje ove klausule. Dakle, članak 3c kaže da treba tu nešto veliko da bude u pitanju. 4.1 kaže da države članice mogu, moraju istrpiti sve nacionalne resurse. Mislim da ono što su ljudi htjeli reći jeste da tu moraju biti ozbiljne situacije prekogranične prirode. Dakle, ovdje se vraćamo na konkretne prijetnje koje mogu biti specifične za države članice, ali velikog opsega. Dakle, ovaj prekogranični aspekt nije nužan. Mislim da bi moglo doći do e, užih nekih prijetnji. No evo, ovo su ove tri tematske koje su vjerojatno bile na umu ljudi. Želim reći jednu stvar. Kad se govori o ekstrateritorijalnom upravljanju kriza u provedbene odluke za koje smo čuli jako su sredotočene na teritoriji i unutarnju dimenziju Europske unije, no tu ima i nekih teritorijalnih aspekata koji su izostavljeni iz pregovora i ljudi su ih pokušali uključiti. Jedan se tiče konzulatskih i diplomatskih e, i konzularnih predstavništava u inozemstvu, zatim e, plovidba pod e, europskom zastavom u slučaju prijetnje e, piratstva ili otmica zrakoplova. No to su sve neke stvari koje ukazuju na tu ekstrateritorijalnu dimenziju gdje bi se moglo posegnuti za klauzulom o solidarnosti. Mislim da je to jako relevantno, bit će relevantno kada EU unija bude prešla u drugu brzinu E, glede svojih e, međunarodnih aktivnosti pomoći. Dakle, možda ova ovaj međunarodni aspekt nije dovoljno dobro analiziran i razmotren. Što se tiče e, geografskog opsega, evo, kad se razmišlja o klauzulu solidarnosti, prvenstveno se razmišlja o katastrofama do kojih može doći u Europskoj uniji ili ili zato što je, na primjer, Europska agencija za pomorsku sigurnost e, obradila situaciju ili došlo do situacija, situacije prospanja nafte ili do čega. Evo i samo pristup e, terorizmu je sada drugačije analiziran zbog fenomena i problema e, stranih boraca. No, možda će doći do veće politizacije zahvaljujući klauzuli o solidarnosti. Razlika između unutarnje i vanjske dimenzije Europske, u EU je u pitanju. Možda ćemo imati države članice koje nisu mehanizmu civilne pomoći Europske unije mogu se osjećati isključeno i postati vanjski dobavljači pomoći. Dakle, možda je to još jedna dodatna dimenzija koju treba razmotriti. I evo, bit ću kratak glede o trećem spornom pitanju, to je automatičnost, odnosno automatizam te klauzule o solidarnosti, dakle kako će biti stvar automatski organizirana i tu možemo vidjeti neke međe u, među klauzula. E, kao prvo između Europske unije država članica tu se može vidjeti tipična situacija gdje Europska unija nastoji predstavljati um, analizira, poseže za klauzulama, a država član, države članice su e, snaga koja će izvršavati stvari na terenu, rješavati probleme i mislim, tako može doći do napetosti između država članica. Ja vidim da mm, podižete obrve do... Dobro, ako sam predugo govorio, prestaću. Hvala vam, gospodine Parks. Nema previše zahtjeva za javljanje za riječ, no ipak ima kolega koji su javili, tako ja bih želio pokrenuti raspravu, tako što ću postaviti pitanje um, sudionicima u raspravi koji predstavljaju europske institucije o gotovosti, i spremnosti institucija i službi Europske unije u slučaju pozivanja na klauzulu solidarnosti Ja ću posegnuti ovdje za vojnom terminologijom, dakle da li postoji neki mehanizam brzog razmještanja? Dakle, da li je to hipotetsko nešto ili je stvarno doista gipko, fleksibilno, brzo? Sad gospođa Gomeš, pa onda gospođa Losing, mogu reći. Ja želim postaviti pitanje gospodinu Ta, Dasu. Što mislite o e, CBRN djelovanju? Mi smo napravili ocjenu i uvidjeli smo da je ova zaključna verzija vijeća dosta slaba. To je bilo 2010. godine i ne mislim da se stvar pojačala u međuvremenu. Dakle, pitanje je relevantno kada se govori o ocjeni prijetnje i tako dalje. Gospodin, gospodin Brake govorio je o Eko, centru za upravljanje e, kriza, ali imamo Digi Eko, Digi Sanko, e, još brojne druge. Ja uopće ne vidim ne, ne uviđam čemu multiplikacija tih službi E, osobito u okviru Europske službe vanjsko Jedan je utemeljen na e, open source izvorima. Evo i vi ste rekli da koristite izvore e, iz open source za vašu stratešku analizu i ocjenu. Ja ne vidim da stvari napreduju, no vi ste, vi ste ti koji s time bavite, pa mi recite. Imam dva pitanja. Gospodine Parks, za vas jer vi ste, vi ste ovdje rasplamsali napetosti u okviru ove klauzule o solidarnosti, o napetosti na mogućim između država članica, na primjer. Mislite li da to takozvano hibridno ratovanje može predstavljati situaciju u kojoj bi država članica mogla pokrenuti za ovom ili onom e, klauzulom, odnosno jednom od te dvije. Što ako Italija, na primjer, ne zbog migracije, već prijetnje koja dolazi iz Libije, ne, mislim da Libija prijeti, nego neka prijetnja koja dolazi s teritorija Libije, da li bi mogla e, se pozvati na klauzulu o solidarnosti? Gospođo Losing, izvolite. Hvala. Ja želim prvo pitanje postaviti gospodinu Parksu. Jer naravno vi ste spomnjali što bi se moglo desiti u slučaju konkretnog područja djelovanja. Ja se ovdje pozivam na vojni aspekt, na vojno osoblje, vojna sredstva, kada se govori o članku, na primjer o, članku 222. u ugovoru iz Lisabona i tu stoji da u slučaju ljudskih izazovne katastrofe mogu se e, e, koristiti vojna sredstva. Dakle, tu se spominje, ponavljam, katastrofa izazvana čovjekovom rukom. I kad čitamo ovaj članak, pitam se što je to katastrofa izazvana čovjekom rukom. Pitam se da li ovakva nejasna definicija e, podrazumijeva što je nemire ili se može odnositi isto tako na neki val štrajkova. I u istom pitanju, isto tako imam pitanje za gospodina Mikuca što je taj koordinatski centar za e, odgovor na političke krize, što to pokriva i kako je to posezanje e, za europskim snagama u slučaju masovnih nemira. Mislim da su ostali članovi Libija otišli, umjesto, osim svi izuzev Kornelije, Kornelija Imaš li pitanja? Ne. Znate, imali smo jako težak dan. I sad na kraju imamo katastrofe. Njima se bavimo. Ovo je jedan od najvećih zakonodavnih odbora. Ne, hvala ti, Claude. postavljena su, kolege su postavili upravo pitanja koja sam htjela postaviti. Evo, ja sam morao izaći na koji trenutak, no moje prvo pitanje ovdje... Evo, čujem da se ovdje ne govori o obrani, o obrambenim situacijama. Pa zašto stoga parlament ne sudjeluje u potpunosti u tome i zašto u biti ne bismo mogli suodlučivati kad se govori o internim pitanjima. I drugo pitanje, ovdje se nadovezujem na pitanje gospođe lesing u članku 3a govori se o, o ozbiljnim reperkusijama, odnosno posljedicama po vlasništvo Neki bi mogli dakle imati utjecaj na vlasništvo, privatno vlasništvo i mislim da bi to moglo izazvati krivo tumačenje. Nemojte me krivo shvatiti, ne mislim na zloporabu no mislim da treba imati dobre odgovore na moguće uzroke pokretanja tih intervencija. Zatim, e, pokret Europske unije, evo, nešto što se tiče europskog zakonodavstva, zar tako što ne bi os bilo slabo u okviru Europskog e, ugovora funkcioniranja Europske unije. Zatim, što člankom 52. 3, 52. kada se radi o eventualnim nemirima i e, onim kad se kaže ukoliko je potrebno, insistiram na ovom ukoliko je potrebno interveniranju. I što sa nevojnim intervencijama? I evo zadnje, kada se radi o solidarnosti, o, ukoliko za, koju se može, za kojom se može posjedati ukoliko vlade barem kako stoji u, u ovom pravnom prijedlogu teksta, ukoliko vlade nemaju više nikakvih mogućih e, mjera, e, ne mogu više ništa poduzeti. Dakle, evo, to je, to je sve dosta nejasno i sve se to temelji na ovom dosta nejasnom tekstu prijedloga, no ne vidim što se tu može napraviti ako vlade ne, ne budu same tražile e, djelovanje? Hvala. Evo neka od ovih pitanja upućena su nekim specifičnim panelistima, tako da vas molim gospodo da evo istim redoslijedom e, odgovorite. A, gospodine Moravis, izvolite. Je li zaključni krug pitanja? Mogli bismo organizirati još jedan krug u koje, je potrebno, ali... Evo ja imam jedno brzo pitanje. Evo, svi mi želimo naravno i poći kući, no želim postaviti pitanje u nekih kolega koji nisu tu. Imamo sigurno teme kojima se bavimo, no evo, moji kolege su zainteresirani za ovo, evo kolegi Kornelija je tu, Jana je tu, no drugi nisu, ali mi se bavimo sigurnosnim pitanjima i e, jedna od tema u okviru toga svega je ocjena prijetnji, tako da želim vama, gospodin Baker, postaviti. evo, jedno pitanje koje bi vam kolege postavile jest, stječemo dojem da vijeće nije u stanju e, napraviti tu jednu godišnju e, ocjenu prijetnje, što bi nam pomoglo da sastavimo taj e, tu agendu delovanja na polju sigurnosti i potrebna nam je barem godišnja ocjena sigurnosnih prijetnji uniji. Dakle, ako možete, evo da mi odgovorite na to pitanje, što je s tim, e, to je, to je pitanje koje je meni postavljeno. Dakle, zašto eto, nemamo tu godišnju, barem godišnju ocjenu prijetnji, ocjenu koju bi sastavo vijeće, naravno. E, to je moje pitanje. Dobro, gospodo, <laughs> izvolite, možete početi odgovarati. Ne. Some, some reflections, uh, hvala, evo počet ću odgovarati na pitanja redoslijedom. Interakcija između klauzule solidarnosti i takozvanog mehanizma IPCR, dakle taj krizni mehanizam. Glavna razlika je što klauzula o solidarnosti je nešto za čim se može posezati, pozvati u slučaju kada je neka država članica jako ugrožena i njene kapaciteti pružanja e, pomoći, odnosno odgovora su dovedeno pitanje. Što se tiče IPCR-a, njegov poljoprimjene je tako da u biti predstavlja platformu ili mogućnost da se E, na europskoj političkoj razini donese jedna pri, prilagođena e, prilagođen niz mjera za rješavanje krize unutar ili izvan Unije. I stoga ovaj mehanizam IPCR pomaže da se e, strukturira djelovanju u slučaju pozivanja, isto tako i na klauzulu solidarnost. Dakle, ako je klauzula pokrenuta, onda će e, automatski zatim e, to aktivirati i predsjedništvo. Kada se radi o sudjelovanju Europskog parlamenta, u odlukama vijeća kada raspravljamo o odlukama vijeća i vidimo koji bi bio najbolji način da se provodi klauzula solidarnosti i koje bi to bile najbolje procedure djelovanja. Naravno nastojimo doći do kompromisa između vijeća, komisije i viske predstavnice, što nije jednostavno bilo, ali među vremenu to ne znači da je parlament isključen na bilo koji način. Nipošto. Samo činjenica što predsjedništvo obavještava predsjednika Europskog parlamenta nije samo puka stvar kurtuazije. U biti u takvoj situaciji a insistiram na tome, tu treba raditi zajedno u duh solidarnosti i stoga kao što je parlament radio tijekom drugih e, kriza, vi u biti možete dati svoj doprinos e, vidljivošću, političkom težinom, svom svojom političkom težinom možete utjecati i na borbu protiv krize koja god bila, tako da se uzdam u svakom slučaju vašu pomoć u tom vidu. Bilo su tako zanimljivih pitanja o hibridnim prijetnjama i o mogućnosti pozivanja za klauzulu o solidarnosti i klauzulu o međusobnoj pomoći. Barem kada je pitanje o zajedničkoj obrani, dakle barem kada se radi o klauzulu solidarnosti i barem onome što stoji u ugovorima, preventivni aspekt se primjenjuje samo na terorističke prijetnje i sve druge e, katastrofe, bile prirodne, bile e, nesreće izazvane ljudskim djelovanjem. Dakle, to sve pokriva u biti. hibridne prijetnje, ha, da, tu se očito radi o situaciji gdje bi trebalo napraviti jednu dodatnu dubinsku analizu, no pitanje svakako je jako zanimljivo. Kad se radi o ocjeni prijetnje, ono što ste pitali, gospodine predsjedavajući, ja vam za sad mogu samo paušalno citirati mm, odluku predsjedništva, dakle mm, tu se kaže da je to na vijeć ta odluka, dakle ako vijeće odluči da e, ocjenu i analizu određenih kriza treba napraviti, onda one daju te, izdaju te smjernice i onda naravno svi dionici se okupe i izrade tu ocjenu koje se tiču nekih konkretnih prijetnji. Dakle, to je moj odgovor. Hvala. Hvala. Gospodine Das, izvolite. Evo samo par stvari što se mene tiče. Kao prvo vi ste postavili pitanje da li smo spremni o spremnosti europskih službi. Puno toga je napravljeno, po mom mišljenju, puno je e, iskustva nagomilano stečeno zadnjih godina posredstvom različitih instrumenta, što se tiče civilne zaštite. Financirali smo i organizirali svake godine veliki broj e, obuka. Radimo na zajedničkim vježbama s državama članicama. Evo, nedavno smo sudjelovali u E, programom, u programu spremnosti sa više etapa, sa Digi Homom. Napravili smo jednu akciju pod imenom Arete e, u kojoj dolazi do e, taške krize, to je bio scenario. Dakle, evo, tu se radi na podizanju spremnosti i na vježbama i na kako se radi na solidarnosti. No, u svakom slučaju, glavni izazov je taj da se mora puno više uložiti i, i, i na podizanju spremnosti to sve nisu stvari koje se smiju i mogu improvizirati kada dođe do katastrofe i mislim da ste ukazali prstom na jako važnu stvar. Improvizacija nije prihvatljiva. Dakle, upravljanje e, katastrofama doista je nešto što se nas oslanja e, na prethodno izrađene scenarije, da se treba se točno znati tko na kojem polju može djelovati, što je najprije, e, koja je popis prioriteta, redoslijed prioriteta, dakle priprema je od ključnog značaja za to sve. Evo, kratko želim odgovoriti na pitanje gospođi Gomeš. Ne želim se upuštati u ocjenu i e no e, u potpuno sam siguran da se puno toga može e, dodatno uraditi glede naše spremnosti, glede nuklearne, radiološke i druge krize. Što se tiče zaštite, evo mi radimo na izradi sposobnosti europskog odgovora E, pružanja odgovora i tu ćemo imati u biti dragovoljce, imat ćemo popis dragovoljaca koji mogu sudjelovati u zajedničkim operacijama u slučaju e, katastrofe ili hitnosti. Dakle, CBRN je nešto što u trenutnom kontekstu tu nema smisla ulagati, dakle svaka zemlja da e, ulaže u takve, rješavanje takvih problema, dakle kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih, to moramo imati na europskoj razini i da to bude napravljeno uz dobru ocjenu rizika i da vidimo do koje mjere su komplementarne države članice međusobno, dakle puno toga možemo dodatno napraviti za pripremu e, i upravljanje takvim rizicima, takvim krizama. Sad isto tako imamo mogućnost raditi na izradi e, tih tampon kapaciteta no nema ekonomskog opravdanja da se e, u svih 28 država članica ulaže u razvoj kapaciteta reagiranja na te situacije koje, e, koje, koje jednostavno nije potrebno potrebno je imati nekolicinu e, mjesta i za rješavanje takvih problema. Isto tako ste ukazali na nešto što je jako važno, no želim da stvari svedemo na razumne razmjere. Danas u komisiji imamo tri prava e, krizna centra, ERCC, e, e ima jedan i Centar za upravljanje krizama u DG Home koji se bavi prvenstveno pitanjima terorizma i krizama koje, koje pokriva DG Home. Dakle, to je doista drugačije od IRCC-a, eh, e a u DG Santeu imate E, pokrivene krize koje se tiču zdravstvenih e, pitanja. Dakle, to nije jako različito od onoga što imaju države članice i državama članicama različita tijela, imaju različite centre u kojima organiziraju svoje operativne odgovore. Dakle, e, policijske snage imaju svoje centre, vatrogasci svoje, svako ministarstvo vanjskih poslova ima isto jedinicu za upravljanje krizama. Dakle, to, ta, ta koegzistencija nije nužno lošast i dobro je imati centar za upravljanje krizom blizu mjesta izbijanja krize. Dakle, ta blizina je od koristi u svakom slučaju. No, imajući to na umu, ipak mislim da je Europska komisija ulaže veliki napor kako bi došlo do sinergije između različitih sektora. Nastavimo razviti e, centar za koordiniranje e, hitnim situacijama i da to bude nešto s čime i otkud će se upravljati svim e, krizama. Dakle, RCC ima memorandum o sporazumijevanju kojim su sve službe komisije opondile jedan čitav niz horizontalnih službi E, tu će biti satelitske snimke, koordinacije i tako dalje i tako dalje. Puno toga. Dakle, nastavimo neke od tih funkcija koje se tiču upravljanja krizama e, sve objediniti u ERCC, ERCC, dakle taj koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije. I ERCC bi trebao biti glavna platforma za podršku koordinacije Tako da mislim da smo na pravom putu da racionaliziramo ovo pitanje, da bolje organiziramo u svakom slučaju. Hvala. Hvala. Evo samo nekoliko još pojašnjenja. Insen je novo ime za Cicen. Sitsen se sastojao od e, dijela koji je analizirao podatke i onih koji su utvrđivali zadatke. A ovdje se bavimo analizom, ali isto tako imamo i odjel, takozvani situation room, koji se nalazi u drugoj prostoriji i u drugoj zgradi. I kada radimo analizu, analiziramo situaciju događaja i razmatramo moguću uzbunu. A što se tiče e, centra koji razmatra sljedeće korake, koristimo istu, e, isti otvoreni izvor, dakle open source, koji je najbrži za dobivanje informacija, a tek nakon toga analiziramo informacije. Dakle, prvo saslušamo informacije, a nakon toga e, razmotrimo je li moguće analizirati te podatke. Dakle, danas 2015. godine e, koristimo sve kapacitete za analiziranje tako dobivenih informacija kroz e, open source. Što se tiče, na primjer, napada na informatičke sustave, to je nešto što se koristi u hibridnom ratovanju i možemo se pitati koja je definicija. Ako je neki informatički sustav u nekoj državi članici napadnu, to bi također mogao biti argument za pozivanje na klauzulu solidarnosti. Mislim da postoji veliko, veliki nesporazum vezano uz da li klauzula solidarnosti nadilazi nacionalni zakon. Na nacionalnim tijelima je da se pozovu na klauzulu solidarnosti koja se ne može nametnuti državi članici. Zatim, e, Europska unija može samo pružiti podršku državi članici, ne može joj ništa nametnuti protiv njezine volje. I zatim svako djelovanje u toj državi članice se treba temeljiti na nacionalnom zakonu te države članice. Mi nismo Sjedinje američke države, nemamo 51 različite zakonodavni sustav kojeg mogu koristiti federalne agencije. Mi smo Europska unija, tu nemamo federalni sustav, nemamo federalnu policiju i zato ne možemo imati europski FBI, nemamo federalni eh, pravosudni sustav, nemamo federalni kazneni kazneni zakonik, nemamo mi imamo europsku policiju koja je spremna e, za intervenirati ako pošaljemo određene snage te snage će na primjer u Italiji morati e, djelovati e, poštujući talijanski zakon. Naravno, mogli bismo zahtijevati daljnju harmonizaciju vidjeti koje su pravne prepreke koje stoje pred nama, jer pravni jer e, dao sam vam primjer situacije u kojoj e, je trebalo izmijeniti 150 e, zakona i također ako dođe na požara možda postoje određena pravila koja će nas spriječiti E, na zajednički način djelovati. Moramo imati određeni pravni okvir koji će omogućiti obrobenim jedinicama da djeluju u drugoj državi članici. Mogu vam dati jedan primjer. Ako postoji potreba za korištenjem policijskih jedinica u nogometu, gdje policijske jedinice se šalju iz jedne države članice u drugu državu članicu, postoje e, međunarodni sporazumi o tome na koji način te policijske snage mogu e, reagirati. Na primjer, E, određena policijska jedinica mora poštovati zakon zemlje u kojoj treba reagirati. Što se tiče vojnog osoblja, što vojno osoblje može učiniti? Kad mi imamo vojnu opremu na raspolaganju koja je brojna i koju možemo iskoristiti u slučaju kemijskog napada ili biološkog oružja. I u tom slučaju moramo poslati vojsku u tu drugu državu. Ne moramo slati mnogobrojnu vojsku, ali se tu radi o pitanju koji se mora raspraviti na političkoj razini. Postoje već e, procjene, na primjer, rizika postoje procjene rizika organiziranog kriminala i moramo vidjeti na koji način mi možemo doprinijeti toj procjeni rizika u bilo kojoj situaciji. Hvala. Sada gospodin Parks, izvolite. Hvala. Dva odgovora. Najprije na pitanje e, koje se nadovezuje na ono što je rekao gospodin Brak, a koje pitanje koje je postavio gospodin Lozing, gospođa Lozing. E, da li ovdje sada zapravo djelujemo protiv e, prava država članica. Tu postoje određene klauzule koje, odnosno instrumenti koje države članice najprije moraju iscrpiti prije nego što se pozvu na klauzulu solidarnosti. Jer ono što nismo imali na umu je to da država članica na primjer želi pokazati pretjeranu solidarnost prema susjedu koji se ne bori na primjer na ispravan način protiv socijalnih e, društvenih nereda možda e, ta susjedna država članica će reći da bi se trebali pozvati na klauzulu solidarnosti. Ali na državi članici koja se suočava sa krizom je da zatraži pozivanje e, na klauzulu solidarnosti a ne na drugim državama članicama da e, joj nameću tu klauzulu solidarnosti. Također moramo napraviti razliku između e, civilnog i vojnog aspekta. Ta granica je postala sve manje jasna u posljednjih 25 godina. Veoma često se vojni e, resursi koriste u civilne svrhe, ali isto tako moramo imati na umu da i postoji postoje situacije u kojima se može koristiti na primjer eurogen odnosno e, europska žandarmerija e, naravno ne želimo e, stvarati bilo kakav nemir među građanima ali moramo biti svjesni mogućnosti korištenja na primjer europske žandarmerije u određenim situacijama također možemo se zapitati koliko su mogući hibridni napadi na teritoriju Europske unije. No, međutim, ovo je ne samo pravno pitanje, već i političko pitanje. I hoće li zemlja članica se pozvati na ovu klauzulu je također političko pitanje. Također, moramo znati da druge države članice gledaju na Europsku uniju analizirajući eh, kapacitet Europske unije da se obrani od određenih E, situacija i u tom slučaju klauzula solidarnosti može nam koristiti, ali isto tako može biti izvor određenih bojazni. E, ja nemam e, točan odgovor na ovo posljednje pitanje, ali kažem da to postoji kao mogućnost. Hvala. Mislim da smo Dosta govorili o svim pitanjima vezanim uz klauzulu solidarnosti kao i klauzulu o zajedničkoj obrani i da sve to ovisi o političkoj želji države članice. To je sada sasvim jasno. Ovo saslušanje nije akademska ili pravna rasprava, moramo uzeti u obzir i politički aspekt pozivanja na ovu klauzulu. Želi su predsjedatelj također reći nešto. Ja se samo želim zahvaliti i tebi i pod odboru SEDE e, zbog organiziranja ovog zajedničkog saslušanja. Samo dva e, zastupnika iz mog odbora su bilo dovoljno hrabro da ostanu do kraja ovog saslušanja, ali zaista mislim da je bitno prisustovati na ovakvim zajedničkim saslušanjima bez obzira na E, činjenicu što su mnogi otišli, bili su e, mnogobrojni zastupnici Libija na samom početku sa slušanjem. Ana, mislim da ti je jasno da smo imali naporan dan i e, tak bez obzira na činjenicu da nas nije mnogo ostalo na kraju saslušanja, želim se zahvaliti na ovom, nove organizaciji, želim se zahvaliti svim E, uvodničarima i reći vam da zaista cijenimo ovakvu vrstu konferencija. Hvala i vama i ovim zaključujem ovo javno saslušanje. Želim iskoristiti ovu priliku kako bi se zahvalila svim uvodničarima na doprinosu i želim podsjetiti članove pododbora za obranu da sutra počinjemo sastanak u pola 11. i sutra poslije podne također ćemo imati sastanak. To će biti veoma zanimljiva sjednica na kojoj ćemo razgovarati sa e, jednim od povjerenika. Hvala.